kalendara za 2019. godinu. Datumi su objavljeni na web stranici plenarne sjednice i e, rok za podnošenje amandmana je u 19 sati danas. Glasovanje će se održati u srijedu 18. travnja u 12 sati. Datumi su sljedeći. Od 14. do 17. siječnja od 30. i 31. siječnja, od 11. do 14. veljače,

od 16. do 19. prosinca 2019. godine. Različiti odbori su